izvješće Elizabeth Wozenberg, znanstvene i sveučilišne karijere žena. Gospođa Vozenberg ima riječ, izvolite, na četiri minute. Hvala lijepa, predsjedavajući. Poštovani kolege i kolegice, Jako mi je drago što mogu dati kratak uvod u moje izvješće e, koje se bavi preprekama koje žene susreću u napredovanju u znanstvenim i sveučilišnim karijerama i u drugim pozicijama, vodećim pozicijama. E, Biće mi drago podijeliti moje mišljenja s vama i čuti što vi mislite o ovom izvješću koje je provokativno i ambiciozno. Nadam se da ću dobiti vašu podršku sutra. Znamo svi što je stakleni strop. To je nije novi termin, radi se o terminu koji se koristi već 30 godina. Htjela bih e, sada spomenuti kategorije na koje se odnosi ovaj termin. Radi se o nejednakim šansama za žene kada žele postići nekakve ciljeve i nekakve vodeće pozicije. Za početak htjela bi se usredotočiti na razloge koji su stvorili ovakve prepreke i kako smo došli do e, staklenog stropa. A to je diskriminacija žena. Smatram da postoje neki stereotipi u 21. stoljeću. E, Europska unija je imala vrlo ambiciozne ciljeve, međutim diskriminacija još uvijek postoji. 50% populacije podvrgnuta je diskriminaciji. S druge strane postoje obiteljski razlozi. Obiteljski razlog je ponekad prepreka onim ženama koje žele postići nekakve ciljeve u svojoj karijeri ipak trebaju neko vrijeme posvetiti obitelji. S druge strane, žene nisu dovoljno zastupljene ti niti upravnim odborima e, kao ni na vodećim pozicijama, a one bi ipak trebale imati za cilj da im budu konkurentnije, da okolina ipak bi trebala biti i prijateljski nastrojena prema takvim ženama. Mislim da imamo četiri važne kategorije koje utiču na žene. Na primjer, porodiljni dopust. Materinstvo je ponekad prepreka za ženu zato što oduzima dosta vremena, pogotovo onim ženama koje se dosta posvećuju e, djetetu porodinom dopustu. Posebice postoje stereotipne ideje da žena treba svoje vrijeme potpuno posvetiti obitelji i e, da joj to oduzima vrijeme od postizanja svojih ambicija. E, drugo, radi se o diskriminaciji. E, postoje profesije koje su muške i ženske, tako se misli i posebice u znanosti i tehnologiji. Osim toga, razlika u plaćama postoji još uvijek. U mnogim slučajevima e, je ovdje došlo i do sudskih e, parnica. Žene ponekad nemaju pristup određenim karijerama nekad nemaju dovoljno ambicija. Dakle, kad govorimo o mm, materinstvu, tu nedostaju ponekad i financijska sredstva. E, vrijednosti i načela država članica se u tom održavaju. One bi trebale biti u skladu sa obzirom 2020. E, mi se ovdje koncentriramo na dva važna pitanja. Tu je obitelj i e, izobrazba, obrazovanje. Zato što E, to je jedini način na koji mladi ljudi mogu naučiti e, koji je mentalitet koji će omogućiti da spoje dva, dvije različite, dva različita dijela istog pitanja. Zahvaljujem. Ovaj put. A sada dajem eh, riječ gospođi Terezi Dekakije, Izvolite. Zahvaljujem. Trebali bismo eh, priznati eh, svačije vještine bez obzira na spol. Osiguravajući sljedeće, moramo osigurati da djevojke i dječaci imaju iste predmete vrlo rano i to na interaktivan način kako bi razvili interes prema tim predmetima. E, odgajatelji trebaju motivirati e, djevojčice i dječake da razviju e, način da se premoste stereotipi da oni imaju pristup materijalu kako bi se mladim studentima omogućilo pristupanje znanstvenim projektima. Žene koje su uspjele u znanosti trebale bi biti ohrabrene da podijele svoje iskustvo, da postanu i mentori, ne samo majke. Takve inicijative su već započele i mi ih trebamo ohrabriti. Hvala. Razijak znači hvala. A sada riječ dajem zaposniku Ricardu Serau Santoš. Izvolite, imate minutu. Zahvaljujem predsjedavajući. Pozdravljam e, prije svega povjerenicu i izvjestiteljicu. Kao znanstvenik i profesor vidio sam da se broj žena u znanosti povećao. Povećava se njihov broj, ali i kvaliteta e, znanstvenih istraživanja i predavanja na sveučilištu. U Portugalu još nemamo e, balans spolova, međutim približavamo se tom cilju. E, istina je da u nekim institucijama postoje poteškoće e, za žene i poteškoće su vezane uz porodiljni dopust. Ponekad je teško koordinirati sustav koji se temelji na primjer na karijerama e, sa specifičnim uvjetima e, trudnoće kako bi žena imala pristup karijeri u svim fazama svog života. Zato mislim da treba dati podršku ovom izvješću. Zahvaljujem. A sada riječ ima gospodin Notis Marijas. Izvolite. Zahvaljujem predsjedavajući. Htio bih čestitati gospođi Vozenberg, e, izvjestiteljici, na ovom izvješću. Također želim naglasiti da, kao što vidimo iz statistika, čak i danas postotak e, istraživača u kompanijama je 90% i oni nisu prisutni u području obrazovanja. E, već smo govorili o diskriminaciji prema ženama u nekim poljima E, to bi se trebalo odnositi i na jednako postupanje i na razliku u plaćama. E, ovdje se radi o kršenju temeljskih prava, trebamo se protiv toga boriti. Zato komisija mora imati obrazovne politike koje će razbiti diskriminacije prema ženama. Trebamo se kretati e, prema akademskim krugovima na kvalitetan način i države članice bi trebale e, pokušati iskorijeniti stereotipe vezane uz spolove u medijima i zato moramo se boriti protiv diskriminacije i na znanstvenom polju. Izvolite. A sada gospođa Eleonora Forenca ima riječ na jednu minutu. Izvolite. Zahvaljujem predsjedavajući. Moram reći da Osjećam svoju uključenost u ovom izvješću zato što sam e, zaposlena na sveučilištu kao asistentica na neodređeno i zato stvarno osjećam e, važnost ove rasprave. Stakleni strop e, se jako teško osjeća u Italiji, mnogo više nego u drugim državama prekarna radna mjesta, e, njihov se broj povećao u svim sveučilištima. E, pokušava se znanosti dati karakter nekakvog natjecanja, a s druge strane ne daje se mogućnost E, znanstveniku da sam izabere kojim putem ići u svojim istraživanjima. Zato mislim da moramo doprinijeti demokratizaciji znanstvenog istraživanja, ali moramo i zagarantirati pravo na istraživanje u sustav socijalne zaštite. Hvala. Hvala, zahvaljujem gospođi Forenca. Riječ ima zastupnica Konstansle Grip, izvolite. Hvala vam gospodine predsjedavajući i ja bih htjela čestitati našoj kolegici Elizavet Wolzenberg na izvrsnom izvješću i na tome što jasno ukazuje na taj stakleni strop od kojeg često i dalje pate žene u Europi u svojim znanstvenim i tehničkim karijerama prije svega. Ja mislim da ako svi zajedno postanemo svjesni ljudskog potencijala ljudskog talenta žena i činjenice da se oni često zanemaruju, da ih se često ostavlja na stranu. Ako to toga budemo svjesni, onda mislim da zajedno možemo učiniti e, veliki napor kako bi razbili taj stakleni strop i kako bi se učinkovito borili protiv stereotipa, protiv e, klišeja, protiv starih, zastarjelih mišljenja. Na tome treba raditi u samim domovima, kod roditelja, ali isto tako i kod samih e, djevojčica koje često e, osjećaju određenu bojazan prema e, tehnologiji, prema kalkulacijama, prema, prema matematici i misle da im bolje odgovara, odgovaraju druge discipline. To sve treba definirati, trebamo imati napredak za sve, kako za muškarce, tako i za žene. Hvala vam. Dziękuję bardzo. Największą empatię to ja mam do mówców, którzy... Hvala vam lijepa. Ja najviše suosjećam kada se radi o ovome što se tiče osobe koje prijeđu vrijeme za govor, ali vas ipak molim da se pridržavate jedne minute. Izvolite kolega iz Njemačke. Hvala vam lijepa. Gospodine predsjedavajući, oprostite mi nisam razumio ime. Kao prvo želim zahvaliti kolegici Elizabeth Vozenberg na njenom izvješću, iako ne mogu podržati sve navedene točke. U pojedinim područjima se ovdje krši nadležnost Europske unije ali imamo i nekoliko dobrih naglasaka u ovom izvješću kada govorimo o znanstvenim i sveučilišnim karijerama žena. Drago mi je što smo našli većinu u ovom domu za moj amandman s kojim se ukazuje važnost majki i žena u znanosti. Ako se oslobodimo od sam, samog pojma e, rodno uvjetovanih razlika u plaći, onda vidimo da se tu zapravo radi o obiteljima. E, žene sa djecom se e, zanemaruju na sveučilištu i u znanosti. Djeca predstavljaju rizik za napredak karijere, a razdoblje majčinog dopusta se smatraju rupama u karijerama. Ali razdoblje porodnog dopusta i treba platiti odgovarajućom plaćom. To je isto tako posao. To ne treba ići na uštep državama članicama. To su troškovi e, koje treba snositi e, sveopće stanovništvo kao i mirovine. Trebaju nam isto tako sveučilišta koje će biti prijateljski e, orijentirana ka djeci. Trebamo odgovarajuću mogućnosti skrbi u blizini takvih institucija. Kako za majke, tako i za očeve. Hvala vam. Hvala vam lijepa. Sljedeći govornik je gospodin zastupnik Hodi Sebastija. nit, muchas gracias, señor presidente. Quiero agradecer a la ponente el trabajo realizado y poner de manifiesto. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedavajući. Čestitke izvjestiteljici na ovom izvješću gdje se vidi da Znanstveno i karijere nisu nažalost jedina područja gdje su žene diskriminirane naspram muškaraca. Stvarnost je i gora od toga jer broj žena koje doista uspiju e, se probiti je u drugim područjima izrazito više nego u ovima, ali ipak u svim područjima postoji određeni sakleni strop. Zbog toga se ovdje u EU moramo boriti za jednakost jer nikada inače neće doći do pravde. Isto tako se moramo boriti protiv diskriminacije, ali trebamo i napraviti prevenciju diskriminacije, to što znači da moramo staviti naglasak na obrazovanju, trebamo objasniti muškarcima da ne postoje zanimanja koja su ženska zanimanja ili pak suprotno, jer to su mišljenja koje se zatim ukorijene i koje kasnije dovode do diskriminacije žena. A i u poslovnom svijetu kasnije onda teže iskorijeniti takva stajalište. Zbog toga moram reći da su u ovom izvješću navedene dobre mjere i nadam se da će se i sve te i provesti. Hvala vam. Hvala vam. Sada riječ dobiva naš gost u ime Europske komisije, gospodin Povenik, gospodin ministar, Tibor Navrašić. Thank you. Speak. Hvala vam. Predsjedniče, uvaženi zastupnici, kao prvo želim čestitati gospođi Vozenberg e, i e, odboru za ženska pitanja na ovoj inicijativi nacrt E, izvješća o znanstvenim i slučajnim karijerima žena te staklenim stopovima je dobro došao korak. To dobro pokazuje koja je trenutna situacija, te isto tako ovdje nalazimo i konkretne prijedloge za dani napredak. Dopustite mi da podijelim s vama sada nekoliko mojih razmišljanja o tome. Kao prvo, institucionalni izazovi. Kao što ste s pravom spomenuli u vašem izazovu, to je potrebno kako bi se ukinule institucionalne prepreke i stereotipi. U znanosti muškarci i žene kad kad imaju iste kvalifikacije, ali često nemaju jednake prilike za uspjeh, zato što postoji korijenina diskriminacija e, vezano uz e, to koliko su žene zašto sposobne. Postoji dalje e, prakse koje dovode do nejednakosti institucionalni izazovi i promjene mogu e, dovesti do toga da institucije pružaju jednake mogućnosti kako muškarcima tako i ženama i to na svim razinama. U tu svrhu, kada se radi o europskom području e, istraživanja, europske institucije se potiču na to da u svoje e, rodne planove koje uključuju e, kako nam namjeravaju ispuniti ciljeve rodne jednakosti, koje uključuju mjere za e, iskorjenjivanje trenutnih predrasuda i isto tako predviđaju mjere za pretka. Mi smo se na taj način udaljili od inicijativa, od takozvanih fokusnih inicijativa za žene koje su dobre, ali dugoročno nisu pozitivne. E, Europska komisija e, je danas položila veliku važnost za ovo pitanje u obzoru 2020. Našem, i našem okvirnom programu za istraživanje. Mi jasno kažemo da moramo riješiti ova ključna pitanja, ali moramo učiniti više, moramo biti bolji u tome. Sve države članice se moraju uključiti u to e, kada se radi o daljnjem razvoju europske, europskog istraživačkog prostora. Drago mi je da je Europski parlament na našoj strani, budući da je vaša uloga od ključne važnosti. Kao drugo, kada se radi o ojačanju trenutnog zakonodavnog okvira o rodnoj jednakosti, vi to navodite isto tako u vašem izvješću, Europska komisija se ovdje u potpunosti slaže, nije dovoljno imati propise, potrebna nam je i dostatna provedba, te isto tako i tajno e, trajno praćenje. Europska komisija prati provedbu europskog zakonodavstva o rodnoj jednakosti. Što se tiče istraživanja moramo se obračunati i sa specifičnim potrebama tog sektora sa konkretnim mjerama kako na europskoj tako i na nacionalnoj razini. U svibnju 2015. godine Europska komisija usvojila e, putoka za europski istraživački prostor te e, su se tu pozvale države članice da se putem akcijskih planova i strategija provede akcijski ciljevi. Tako želimo ostvariti e, učinkovitost naših ciljeva, a u tom putu isto tako kažemo, kažemo da e, treba ukloniti razlike u plaćama. Mi znamo da nacionalni planovi i inicijative mogu imati pozitivan učinak e, kada se radi o istraživačkim institucijama, a to je važno zato što su upravo te institucije na kraju krajeva odgovorne za promjedbu institucionalnih promjena kroz eh, svoje, kroz svoje planove. Vijeće je tražilo da se isto tako izrade pokazatelji, a to traži Europski parlament u svom izvješću. Još jednom, Europska komisija se i po tom pitanju potnosti slaže. Imali smo brošuru koja je objavljena prošlog srpnja o brojkama a, i statistikama, a potpuna dokumentacija će biti objavljena u sjeću godine. U tom kontekstu Europska komisija želi naglasiti da je potrebna potpuna suradnja svih država članica kako bi imali snažne pokazatelje. Kao treće, što se tiče rodne jednakosti u e, istraživačkim institucijama, sudjelovanje žena na najvišim razinama donošenja odluka je isto tako vrlo važno. Žene su tu i dalje premalo zastupljene i e, to se samo od sebe ne mijenja na bolje. Mi vidimo da mnoge države članice stoga odlučuju usvojiti kvote. 2013. godine je 18 država članica to učinilo, naspram 8 država članica koje su to učinile od 2008. godine postoji jasan dokaz da moramo imati bolju rodnu jednakost e, na najvišim razinama donošenja odluka. Prije nego što dođem do sažetka i zaključka, želim reći da imamo nekoliko važnih inicijativa. Imamo inicijativu vezanu uz ravnotežu poslovnog i privatnog života. Rano u kolovos je Europska komisija objavila jedan putokaz vezan uz poboljšanje e, ravnoteže do kraja 2016. godine. Tu razmatramo zakonodavne i nezakonodavne mjere te gledamo kako možemo uklopiti u to neka moderna rješenja vezanih uz današnje obitelji i sada ćemo započeti sa postupom konzultacije. Europski parlament, države članice i socijalni partneri će tu morati odigrati vrlo važnu ulogu. Kao drugo, imamo inicijativu, to je prijedlog iz 2012. godine europske politike vezano uz poboljšanje zastupljenosti žena u e, odborima, u poduzećima. E, trenutno o tome raspravljaju u vijeću i u Europskom parlamentu i to bi jednom kada, se, kada stupi na snagu također trebalo dovesti do veće rodne jednakosti. Mi se slažemo s tome da vi ukazujete na e, problem e, rodno uvjetovanih razlika u plaći. U prošloj godini Europska komisija usvojila dokument o transparentnosti vezanih uz plaće, što bi državama članicama trebalo dopustiti da lakše provode jednake plaće za muškarce i žene tu imamo neke od eh, glavnih prijedloga vezanih uz to kako se možemo boriti protiv tog fenomena. Do kraja ove godine ćemo zaprimiti eh, koje su to nacionalne mjere na razini država članica u skladu s našim prijedlozima, a zatim ćemo analizirati je li potrebno uvesti daljne mjere. U zaključku mogu reći da su nam potrebni kako muškarci, tako i žene ako želimo e, da cjelokupno društvo u Europskoj, uniji e, ide na bolje. A angažman Europskog parlamenta te financijski doprinos država članica i dalje u tom kontekstu ostaje od ključne važnosti. Europska komisija će zabilježiti sva, dobra rješenja koje se predlažu u ovom izvješću. Hvala vam. Hvala vam lijepa gospodine Prveniče.